Smitha, Hong Kong 20 godina nakon primopredaje. To je naslov izvješća. Riječ dajem prvo izvjestitelju. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Biću kratak e, u svom predstavljanju ovog izvješća. Biće on to drago čuti jer je jako kasno. Mislim da je to zaista jedan lijepi primjer toga kako dobro funkcionira ovaj parlament. Ove nadležnosti za vanjske poslove e, su nešto novo za nas i možemo koristiti iskustva država članica i da zapravo one oblikuju našu vanjsku politiku, možemo to e, koristiti da bismo se informirali, ali ne smijemo nositi vući za sobom e, to opterećenje iz prošlosti. Eh, jedna velika strategija za mene je eh, u momentu kada Europska unija počinje govoriti svijetu jednim glasom, moja zemlja Ujedinjena kraljevina odlučila napustiti zemlju. Eh, zapravo moja zemlja Škotska to nije učinila i mi ćemo i dalje biti konstruktivni partneri. Evo da vidimo kakva je sada situacija u Hong Kongu. Nakon 20 godina je, su Britanci predali vlast Kinezima i e, dakle teče onaj 50-godišnji period kada imamo onaj sistem jedna zemlja, dva sustava. On je važan partner Europske unije i također je važan element dijaloga između Europske unije i Kine. Hong Kong je jedno predivno mjesto, ali ništa nije sasvim savršeno i ovaj e, pristup jedna zemlja, dva sustava u točkama B i L naglašavamo svoju zabrinutost E, također moramo štititi slobodu govora sada i u budućnosti. U točki 5 mislim da imamo jednu uravnoteženu deklaraciju koja nam pokazuje gdje smo sada a pa u točki T iznosimo načine na koje možemo osnažiti civilno društvo i dati mu podršku jer to je e, jedna grupa koja čiji zadatak je sve teži i koji traže od nas podršku. Drago mi je da imamo tako visoku, visok konsenzus. E, samo je e, GUE iznio jedan materijalni amandman vezan za borbu protiv pranja novca i organiziranog kriminala. i Ja to podržavam podržava. Mislim da je to zaista ključno područje gdje možemo dati svoj doprinos e, borbi protiv organiziranog kriminala i e, pranja novca. Zahvaljujem e, svima i predlažem, odnosno preporučam da se usvoji ovo izvješće. Hvala što ste se držali vremena. Sada je moje zadovoljstvo što mogu ponovno dati riječ gospodinu Andriju Kajtisu. Uvaženi zastupnici, Hong Kong je 14. E, najvažniji partner Europske e, unije u, u, u trgovini robama, a četvrti po uslugama. E, mnogo europskih kompanija posluje u Hong Kongu i što se tiče Hong Konga, mi smo njihov drugi najveći trgovinski partner što se tiče roba nakon Kine i pozvali smo Kena Langa da nas e, posjeti u Briselu čim to bude moguće. Mi znamo da je autonomija Hong Konga temelj e, njegovog uspjeha. E, stanovnici Hong Konga sada traže da se nastave reforme i da zaista imaju mogućnost da biraju na izborima za E, svoja tijela zakonodavna i izvršne vlasti jer e, to, je, e, to im je zajamčeno. Ovo je princip jedna zemlja, dva sustava je pod sve većim pritiskom. Vladavina prava i nezavisnost Hong Konga se dovode u pitanje. Provedba reforme izbornog sustava je odgođena. Osim toga, ne možemo smetnuti suma onaj slučaj e, pet izdavača koji su nestali 2015. I to je zaista jedno od najvećih e, kršenja e, onog temeljnog zakona. I to nije izoliran slučaj. U skladu sa preporukama izvješća mi ćemo pojačati bilateralni dijalog sa Hong Kongom. Strukturirani dijalog je zadnji bio prije manje od mjesec dana i uvijek naglašavamo u tom dijalogu da princip jedna zemlja, dva sustava je e, od suštinske važnosti za prosperitet Hong Konga, ali važan je i za Kinu i za njezin rast i prosperitet. Naši odnosi s Kinom su sve intenzivniji, ne samo ekonomski, nego na planu vanjske politike i sigurnosnih pitanja, dijalog je otvoren i naša poruka našim kineskim prijateljima je vrlo jasna. Očuvanje ovog e, principa jedna zemlja, dva sustava je u njihovom interesu i mi smo spremni surađivati s njima da se to ostvari. Hvala. E, Hvala, sada prelazimo na raspravu. Gospođa Dubravka Šuica ima sada riječ. Imate minutu i pol.

Čitao sam York Review of Books. I tamo sam e, pročitao jako interesantan članak e, Gavina Jacobsona. E, prosvjedi iz Hong Konga, to sam čitao na putu za parlament. Jacobson analizira ova dva sustava koji zapravo podrivaju ovo što, to jest na način na koji Kina podriva e, ovaj sustav, jedna zemlja, dva sustava, upravo ono na što ukazuje gospodin Smith. Nadam se da ovo izvješće i ova rasprava bi mogli e, dati podršku onima koji štite temeljne ljudska prava u Hong Kongu. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik. Hvala vam, gospodin Širdema, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege, dragi kolegice. Imamo vrlo složenu i proturječnu situaciju u Hong Kongu i ja mislim da trebamo biti otvoreni i da samo na taj način možemo riješiti tu situaciju. Ta otvorenost se s jedne strane temelji na tome da priznamo ovo načelo jedna država dva sustava, ali da s druge strane isto tako kažemo na to da je potrebno kritizirati e, politiku regionalnih i međunarodnih elita e, koji su Hong Kongu doveli do toga da postoji vrlo neravnopravno društvo. S jedne strane imamo ekstremno silomašlo, a s druge strane imamo ekstremno bogatstvo u tom društvu. Stavnici Hong Konga pate zbog nevjerojatne krize na tržištu nekretnina, ljudi e, doslovce žive u kavezima, a njemački mediji su protiv nekoliko tjedana intenzivno tome izvještavali. Ta kriza se još i podupire novcem e, iz e, nekih poreznih praksi, iz nekih dijela koje nisu na listi Europske unije kao porezno oaze. Trebamo to dokinuti i onda Hong Kong mora nadaljati raditi na svom napretku, ali u ovom sadašnjem obliku, nažalost, se naš klub neće moći složiti sa izvješćem. Hvala vam. Hvala vam. Sada se ponovno obraćam gospodinu Andriju Kajtisu koji predstavlja komisiju. Izvolite, predajem vam riječ. Nećemo imati postupak spontanelni za riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovo je zaista bila jako korisna razmjena mišljenja i u ime e, potpredsjednice Mogherini zahvaljujem izvjestitelju na ovom e, odličnom izvješću i uvaženim e, zastupnicima na njihovoj raspravi. Možemo iz nje zaključiti da smo svi odlučni da podržimo autonomiju Hong Konga u kontekstu principa jedna zemlja, dva sustava. Odnosi između Europske unije i Hong Konga se stalno razvijaju sada obuhvaćaju ne samo trgovinu i ekonomiju, nego i carinu, e, tržišno natjecanje, sigurnost hrane, inovacije i e, naše kompanije imaju e, veliku ulogu u logistici, prometu, prodaji a sve je to veoma važno za Hong Kong jer održava taj živahni poslovni okoliš i zbog toga je potrebno da imamo visoku razinu vladavine prava i ekonomske slobode. Nadamo se da će se to očuvati u budućnosti. I također naglašavam koliko smo mi zahvalni na ulozi parlamenta zbog toga što stalno održava ovo u žiži javnosti, svjetske javnosti. Hvala vam lijepa gospodine se onda sada dajem riječ Elnu Smitu izvjestitelju. Biću tako kratak konsenzus u ovom izvješću je bio već i prije nego što smo došli na plenarni, tako da očekujem e, da će zaista svi glasati za to. Mi smo također obuhvatili e, reformu izbornog sustava u točki H, tako da mislim da će svi biti zadovoljni. Hvala što se tako brzo riješili e, ovo, izvješće. E, I sada idemo na